Imam jednu obavijest e, za vas, gospodin Vladimir Remek e, obavijestio me da više neće biti član parlamenta i to stupa na snagu 16. prosinca 2013. godine. Europski parlament, e, to je u skladu sa člankom poslovnika 4 od 16.12.2013. godine i obaviještene su od relevantne nacionalne službe. Dame i gospodo, time dolazimo do glasanja. Gospodin Brok se javlja u vezi poslovnika. Gospodine predsjedniče, ja bih želio izvijestiti parlament da upravo e, glasamo o Ukrajini i to tri minuta e, kćerka i odjetnica Julije e, Timošenko, njima nije dozvoljeno da ih posjete u zatvoru. One sjede ispred zatvora i protivno ukrajinskom pravu ne mogu pristupiti svoje braniteljici. Ja sam samo želio to dati vam na znanje. Zahvaljujem vam e, za ovu žalosnu informaciju. Ona e, samo oslikava koliko je ozbiljno iskalirala situacija u Ukrajini i koliko je bitno kako će dalje postupati